i onda se smatra da je to potvrđeno taj popis. A sad još imam javljanje za riječ kolegice Kinge. Kolega Morales. Kolega Morales. Dakle, predsjedniče, u vezi točke 11.2 koja se odnosi ponašanja članova, koje treba obilježavati uzajamno poštovanje na temelju naših načelnih e, vrijednosti kako je to navedeno u ugovoru Europskoj uniji želim uložiti pregovor. Mi smo čuli u prethodnoj debati od gospodine Anisa Kirze jedan jezik koji je apsolutno neprihvatljiv u ovom domu. Mi smo čuli antisemitske izjave, govor zapravo pun diskriminacije, mislim da je čitav niz članova se slaže sa mnom da se tako taj mandat ne može voditi. I molim da ovaj visoki dom poduzme adekvatnu akciju preko parlamentarnih službi. A Cecil Kengaj, članice pored mene, je također te napomene dala i htjela je zapravo samo pridodati nešto ovom što sam ja kazao. Gospođo Kenge, da, to je danas ujutro se dogodilo i to je gospodin Korvina nama priredio danas prije podne. Bilo je zbilja jako teško i ružno i gadno. Ono što je kazao to vrijeđa ovo visoki dom dostojanstvo ovog parlamenta, ali i duh Evropske unije i sve njene vrijednosti. Njegove riječi štete članku 11 stavak 2 i poslovnika ovog doma. Njegove riječi nisu samo vrijeđale osobe koje kao ja imaju drugu boju kože, nego sve nas ovdje okupljene i koji sve nas koji vjerujemo u vrijednosti koje čine temelje Europske unije, ali i temeljne vrijednosti koje čine dostojanstvenim život svakog pojedinca, svakog čovjeka na zemlji. Zbog toga je Upravo govorimo o tim riječima, o tom govoru mržnja. Jako je važno šta mi ovdje kažemo. Riječi koje ovdje izvestimo su vrlo bitne jer mi upravo s ovog mjesta moramo se boriti protiv rasizma i protiv ksenofobije i svake vrste diskriminacije. Hvala lijepo gospođo Klinga, naš predsjednik je informiran o toj točke. Sljedeća točka je izjava vijeća u komisiji o stanju stvari sa plaćanjima u Europskoj uniji s obzirom na nepodmirene obveze financijske Europske unije u dosad nikad viđenoj visini. Žao mi je da ovdje, nemamo, ovdje više ne možemo prihvatiti nikakve zahtjeve u vezi te točke za izmjenom e, s obzirom na poslovnik, ali jedno pitanje vama. Hvala lijepo predsjedavajući. Dvije, dva javljene za riječ su bila kompletna pa nemam šta tu dodat osim da se to u cijelosti razumijem sadržaj onog što je kazano, ali molim da se ne ostane samo na tome da vi kažete kako je predsjednik parlamenta i predsjedništvo obavješteno, nego zaista molim da se poduzme neka akcija i da se nešto učini u ovom skupu u vezi tih teških riječi. Kolega, vi poznajete navike, vi niste nikakav novi član, vi znate da je predsjednik informiran kad sam vam to rekao i stoga proizlazi da će predsjednik e, donijeti adekvatne zaključke, odluke ako treba sankcije